članove Nacionalne skupštine Koreje. Tu je s nama jedna delegacija iz Nacionalne skupštine. Upravo su sjeli na našu službenu galeriju. Kao što znate, Republika Koreja je postala strateškim partnerom Europske unije. E, dijelimo s njima čitav niz temeljnih vrijednosti i surađujem u pogledu nekih važnih izazova. Znate da smo potpisali jedan slobodni sporazum o trgovini e, koji je stupio na snagu u srpnju 2011. i to je prvi takav sporazum koji je trebao isto privoliti suglasnost Europskog parlamenta temeljem novih e, pravila koje imamo sad u našim ugovorima. Tako da bismo vas e, uistinu vam želimo najtopliju dobrodošlicu. I ove večeri ću isto biti na večeri s tim izaslanstvom, pa ćemo onda moći razgovarati o situaciji u vašoj zemlji, o situaciji na Korejskom poluotoku i naravno kada govorimo o budućnosti, pogotovo u Europskom parlamentu s obzirom na europske izbore, dakle to je jedan izazov koji je upravo pred nama, izbori će se održati u svibnju. Dobrodošli, dakle, dragi prijatelji kolege iz Koreje. Upravo mi je rečeno da imam jedno pitanje u pogledu pravilnika, ali ne znam tko od kolega se tu javio za riječ. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Ovo vjerojatno nije ništa vrlo ozbiljno, ali samo čisto kako bih e, vam rekla da ja ne čujem ništa u svojim slušalicama. Tako da bih zamolila tehničku pomoć. disciplina aquí le vamos a mandar un, eh, un, ingeniero para que permita que... Evo, pošaljite onda tehničara i poslat vam tehničara kako bi vam mogao pomoći, kako biste mogli slušati i pratiti ostatak eh, naše sjednice. Dakle, sljedeća točka našeg dnevnog reda su